Um, Dobar dan kolege, sada ćemo nastaviti sa raspravom. Dakle, ovo je izvješće o pristupu informacijama za, za sprečavanje pranja novca od strane poreznih tijela, povjerenik Moskovisi. Četiri minute. Prvo, naš izvjestitelj.